Good morning, dear colleagues. If you like to take your seats, maybe can start. Poštovane kolegice i kolege, želim svima dobar dan, dobro jutro i molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli početi sa sastankom. Najljepša vam hvala. Hvala vam lijepa. Na samom početku želim izraziti dobrodošlicu novom članu našeg odbora, gospodinu Rupertu Matthewsu. Evo, dobar dan, dobrodošli. On zamjenjuje naše kolegu gospodina Dankana. Prva točka dnevnog reda danas je povratno izvješće o trijalozima. Prvo, paket e, o otpadu. Parlament, vijeće i komisija imali su razmjenu mišljenja za pripreme na tehničkoj razini, vijeće nastavlja odbijati naše zahtjeve o ključnim pitanjima kao što su postizanje ciljeva o smanjenju otpada hrane do 2025. kao i aneks o indikativnim mjerama koji treba pokrenuti kružno gospodarstvo. U drugom dijelu trijaloga održana je opća rasprava o velikom broju ključnih pitanja kao što su ciljevi, metode izračuna, derogacije, e, bio otpad i e, odvojeno odvajanje otpada. Na tehničkoj razini dogovoren je nastavak razgovora kako bi se pripremio treći trijalog koji je planiran za 26. rujna. Druga točka, ETS. Imali smo drugi neslužbeni trijalog koji se temeljio na stavovima 15. veljače i mandat korepera od 15. svibnja. Sve tri institucije su uzele na znanje ishode tehničkih sastanaka o čitavom nizu pitanja koji se odnosi na, bolje usklađivanje razina proizvodnje, mjerila, e, mjerila ishoda vezano za e, premještanje e, ugljika i o inovacijskom fondu kao i o reviziji pariških dogovora. Radi se o čitavom nizu kompromisa prema državama članicama. Predstavljen je stav vijeća o amandmanima parlamenta koji se nije odrazio u općem pristupu, pogotovo vezano za pitanja zračnog prometa i e, prijevoza. Radi se o neizravnim troškovima, o fondovima i slično. Nakon toga smo imali orijentacijsku raspravu o takozvanom trokutu pitanja ambicije i postizanje cijena u premještanju ugljika i fondova. Zajedno s vijećem i komisijom složili smo se da je učinjen napredak po podređenim pitanjima na tehničkoj razini kao što je članak 10d MSR odredbe i određena pojednostavljenja. Jučer smo imali treći neformalni trijalog gdje smo još jednom raspravljali o ključnim varijablama fajla i e, regrupirali smo pitanja koja su međusobno povezane i u kojima je ostvaren napredak u raspravi. Pitanja i objašnjenja su razmijenjena o ambicijama prijedloga, a pogotovo o MSR odredbama i o elementima revizije zahtijevali smo daljnja objašnjenja poveznica između mjerila za slobodne alokacije i moguće aktiviranje e, čimbenika koji se psijeku u više sektora. A naravno e, tražili smo i učinak na e, direktne kompenzacije. Članak 10d bio je također na raspravi. Parlament je objasnio na koji način se koriste neiskorištena dozvoljena sredstva. Što se tiče MSR odredbi, na njima se radi na tehničkoj razini. E, Dijalog je planiran 14. rujna, a umeđu vremenu su predviđena eventualno dva tehnička sastanka. Što se tiče ROS-a, 21. lipnja održan je trijalog gdje smo postigli sveobuhvatni sporazum sekundarne operacije za električnu i elektroničku opremu koji je pokriven ROS-om će biti E, zajamčen, kao i korištenje rezervnih dijelova za tu opremu koja je stavljena na tržište prije 20. srpnja 2019. Što se tiče ponovno korištenja rezervnih dijelova koji su izvađeni iz otpadne električne i elektroničke opreme, one trebaju biti uključene u sustav business to business return. Osim toga, komisija će morati tražitelju državi članici i Europskom parlamentu podrediti, um, podastrijeti vremenske rokove vezano za korištenje supstanci čije koje su ograničene za električku i elektroničku opremu. E, sporazum je dobio podršku korepera 20. a mi ćemo kasnije glasovati o tome. 20. listopada je planirano glasovanje na plenarnom sastanku. Dakle, kolege su sudjelovale i u misiji na 71. sastanku odbora Međunarodne pomorske organizacije. To je nešto o čemu smo ranije odlučili. Odlučili smo poslati misiju na tu sjednicu Gospodin Farvi i gospodin Ekaut su bili na toj e, sjednici, tako da ih sada molim da kratko izvijeste o svojim dojmovima. Gospodin Farija, izvolite. Hvala lijepa predsjedateljice. Kao što znate, ovo je treći put da Europski parlament šalje misiju na sastanak Međunarodne pomorske organizacije IMO. To je bio 71. sastanak Odbora za zaštitu morskog okoliša MEPC 71. Održan je prošli tjedan i tjedan prije toga smo imali intersesijski sastanak. E, članovi misije smo bili ja i kolega iz Zelenih. I kao što sam rekao, to je treći put što šaljemo naše izaslanike na ove sjednice. Što mogu reći o sastanku? To je bio prvi sastanak. Imali smo intersecijski sastanak ranije, a na sastanku odbora za zaštitu morskog okoliša razgovarali smo o mogućoj viziji, razini ambicija, smjernicama, principima, dugoročnim, srednjoročnim ciljevima i izgradnji kapaciteta. Mogu reći da su rasprave bile vrlo korisne, plodonosne, no ako me pitate što je konkretno postignuto u protekla dva tjedna, Odgovor bi mogao biti da smo dogovorili da ćemo nastaviti razgovarati kao što je to uobičajeno. Mi smo očekivali da bismo se mogli dogovoriti o političkim ciljevima za sektorsku eh, za sektorske programe do 2021. Međutim, to nije postignuto. Drugo očekivanje bilo je E, dogovoriti se o kratkoročnim mjerama u najmogućem kraćem roku i doista postoji popis takvih mjera kao što je na primjer ubrzano upravljanje brodovima i poboljšanje dizajna samih e, brodova. To je još uvijek samo popis i nemamo nikakve obveze, nemamo dogovora i što je najvažnije ne znamo kako će se implementirati te mjere u najkraćem mogućem roku. Zbog toga bi bilo vitalno ili najvažnije raditi na tome što je prije moguće kako bismo ostvarili ciljeve Pariškog sporazuma. Ne možemo nastaviti čekati dok Međunarodna pomorska organizacija nastavlja razgovarati. Što se tiče MEPCA 71, oni su odlučili sljedeće godine osnažiti dizajn standarda novih brodova do 2025. Radi se o odluci 2019. E, do sredine stoljeća sektor mora smanjiti svoje emisije vrlo e, konkretno i dramatično. Još jedna stvar koja nas je brinula je da Međunarodne pomorska organizacije nije odlučila izgraditi robustan sustav prikupljanja podataka zato što trebamo transparentne i čvrste EU sustave. Trebamo imati na umu da ukoliko Evropska unija e, želi revidirati e, stanje u pomorskom sektoru, takvi podaci će biti nužni. Što se tiče zajedničke strategije i emisije, kao i sustava trgovanja emisija, parlament je rekao da će se moći donositi mjere u usporednom sustavu Međunarodne pomorske organizacije. Dakle, u ova dva tjedna činilo se da će brodarski sustav biti uključen u EU ETS sustav. Bilo je jako puno dijaloga, jako puno razgovora, jako puno bilateralnih sastanaka a jako malo pravih rezultata. Tako da doista vjerujem da to nisu opcije kojima smo težili, to je dojam koji sam stekao sa sastanka prošlog tjedna i rezultat sastanka koji se dogodio e, tjedan prije toga bio je optimističan, očekivali smo da ćemo na sastanku MEPC-a napredovati, međutim, nažalost, to se nije dogodilo. Eto, to je sve. Ne znam hoće li kolega Bas reći nešto više, jer evo mi smo ovaj, ovu izjavu više manje zajednički dogovorili. Predlažem da pričekamo sljedeći sastanak odbora za zaštitu morskog okoliša, pa kao što kažemo, kod mene kod kuće, pričekajmo rezultate koji konačno ipak moraju doći. Hvala lijepa gospodine Farija, a sada drugi stup našeg izaslanstva, gospodine Ekart, hvala lijepa. Hvala kolegi koji je govorio o rezultatima sjednice prošlog tjedna Odbora za zaštitu morskog okoliša. Bila je to sjajna misija, dvoje ljudi je išlo, čak je i gospodin Juncker bio ljut što nismo na plenarnoj utorak ujutro već u Londonu. No, Radilo se o klasičnom IMO e sastanku. Možemo govoriti sada je li čaša polupuna ili poluprazna, ovisno kako gledate na to. Ako dolazite iz Međunarodne pomorske organizacije i navikli ste na taj radi i, i, i promjene, možete reći da se doista dogodila promjena i to zbog pacifičkih otoka. To su prije svega maršalski otorski otoci i velike države kao što su Bahami, oni sve više i više utječu na političku razinu. Do sada radilo se o tehničkim pitanjima, evidenciji brodova i slično, a sada vidite da ovi otoci postaju svjesni klimatskih promjena, nešto se mora događati i oni unose u sastanke dobru dinamiku i iz perspektive IMO-a, ja sam treći put bio tamo, vidite da se razgovara ozbiljno. No, ako pogledate s druge strane o tome što se odlučilo, odlučilo se da ćemo raditi na strategiji koja će biti usvojena 2018. a krenut će se primjenjivati od 2023. Eto, tako radi Međunarodna pomorska organizacija. Međutim, važno je da strategija koja će se usvojiti sljedeće godine, dakle ponovno u Londonu u travnju 2018. sadržava viziju, ciljeve i mjerila kratkoročne odmah akcije koje će se poduzeti naravno prije 2023. a onda i srednjoročne i dugoročne aktivnosti. Hoćemo li doista imati takve ishode? Ne znamo sigurno postoje pacifički otoci Evropska unija koji žele E, pokrenuti stvari, mi imamo snagu da se to učini, ali naravno postoje neke države koje još uvijek nisu spremne poduzeti nikakove aktivnosti. Tako da ćemo imati i dva intersesijska sastanka, jedan krajem listopada i drugi neposredno prije sljedećeg sastanka MEPC-a, dakle 72. I onda će biti ključno vidjeti hoćemo li usvojiti tu strategiju. Koraci su u tom smjeru učinjeni Naravno, promjene se događaju još uvijek presporo, rekao bih. Mm, imamo godinu dana pred nama, nadajmo se da će ta strategija imati neposredni učinak, jer odgađanje do 2023. po meni nije opcija. I konačno, dogovoren je sustav prikupljanja podataka, međutim postoje tu velike razlike, kao što je rekao kolega Farea, u, u odnosu na evropski pristup, pogotovo kad se govori o verifikaciji transparentnosti trećih strana i mislim da trebamo zadržati evropski pristup iako ćemo imati rasprave o tome kako uskladiti evropski pristup sa odlukama IMO-a. Puno je posla pred nama, ali mislim da je bilo vrlo važno što smo bili tamo nazočnost Europskog parlamenta, politički pritisak može pokrenuti nešto, ali mm, stvari zapravo pokreće Međunarodna pomorska organizacija, ali stvari svakako trebaju ići brže. Hvala vam lijepa. Da, nam je da ste vidjeli e, promjene. Kolegica je bila na sastanku e, u Strasburu s nekima od vas vezano za pitanje maša ovih otoka. Čini mi se da će komisija htjeti reći nekoliko riječi o ovoj temi. Bar sam tako čula. Gospođo Morso. Da, hvala vam lijepa. Dobar dan svima. Zahvaljujem u ime komisije članovima ovog odbora koji nam su nas podržali u Londonu u našim naporima da dopremo do trećih država kako bismo krenuli primjenjivati klimatsku agendu za brodarski promet. Ovaj treći sastanak je bio ključan. Željeli smo doprijeti do onih izaslanstava koja su još uvijek bila skeptična. I doista u velikom mjeri dijelim mišljenje kolega, atmosfera se popravlja, stvari se kreću Radi se međutim o UN-ovoj agenciji koja okuplja 173 brodarske agencije, rade temeljem konsenzusa, tako da po definiciji stvari idu puno sporije, puno polaganije nego ovdje u kontekstu Evropske unije. Međutim, bilo je vrlo pozitivno vidjeti e, blok država koje su tradicionalno do sada blokirale sve što se odnosilo na emisiju, na smanjenje emisija. E, taj blok je počeo slabiti, napredak se počeo ostvarivati, tako da je procjena komisije da ćemo do 2018. godine imati početnu strategiju. E, do 2023. treba ćemo čekati konkretnu primjenu mjera, to je točno. Ali spominjem da je Međunarodna pomorska organizacija bila prva međunarodna organizacija koja je odlučila o obvezatnom standardu dizajna energetskih energetski učinkovitih brodova i plovila od 2013. godine. Isto tako, mogu reći da za prikupljanje podataka što god odlučila ta UN-ova agencija, treba proći određeno vrijeme do implementacije, ali kad se dođe do provedbe ona ide relativno brzo. Osim toga, projekt izgradnje kapaciteta koje financira Europska unija, a radi se o 10 milijuna eura, izgradit će se pet regionalnih pomorskih centara. Ta je inicijativa dobila na vidljivosti, skeptične države su doista cijenile tu inicijativu i nadamo se da ćemo moći graditi na ovom učinku tehničke suradnje za buduće buduća vremena, buduće pregovore. Što se tiče komisije, radi se o zajedničkim naporima kolega iz transporta i zaštite okoliša, tako da ću dati riječ kolegi koji prati sustave prikupljanja podataka Europske unije, pa će nam on dati svoju procjenu situacije. Hvala lijepa. Evo samo nekoliko riječi o prikupljanju podataka. Na razini MEPC-a prošle godine oni su odlučili zadržati mjere za provedbu i upravljanje bazama podataka. Naša procjena jest da je ovo relativno pozitivan ishod jer smjernice daju E, alate tajništvima za prikupljanje određenih podataka. Druga smjernica odnosi se na verifikaciju prikupljenih podataka i tu nam se čini da su članice već ukazale na to da postoji veliki, velika razlika između europskog sustava i e, e, IMO sustava i MO sustav ne ide u detalje onako kao što smo mi navikli u našem sustavu. Sljedeći korak na razini Europske unije za komisiju biti će revizija MRF e, uredbe. Mi smo već objavili prije dva tjedna početnu procjenu učinka i sada pripremamo upitnik za javne konzultacije, tako da radimo i na konzultacijama među dionicima kao što je to uobičajeno. Najpše hvala, s ovim smo zaključili prvu točku dnevnog reda. Dragi kolege, nadam se da ste spremni za glasanje. Imate svoje glasačke kartice spremne u uređajima. Nadam se da ste spremni. Počnemo s lakom temom. Imamo jedinstveno glasanje. Radi se o prigovoru o GMO-u. Imamo elektroničko glasanje. Otvaram elektroničko glasanje. Jesu li se glasali? Dobro, dakle zatvaram glasanje. Usvaja se. on Druga tema tiče se Rosa. Dakle, tekst koji smo dogovorili između parlamenta i vijeća. Imamo pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala. Prelazimo na izvješće Gambus. Poslovna pravila u području izvještavanja o okolišu. Amandman osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman deseti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman jedanesti Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 15. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 26. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 27. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 28. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman prvi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 29. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Peti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo šesti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasamo o nacrtu, o izmjenjenom nacrtu izvješća elektroničkim putem. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Glasamo o odluci pokretanja međuinstitucionalnih pregovora. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam. I velika hvala. sljedeće je izvješće Flanagan. Mjere za, zaštitu zviždača. Naravno, oni koji djeluju u javnom interesu. Počnemo s kompromisom prvim. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 35. Za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 41. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 42. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis treći. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis šesti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis peti Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 69. amandman u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. 78. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87. moment tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88. tko je za, Želite provjeriti 87. dobro. Otvaram elektroničku provjeru glasa amandmana amandmana 87. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman prvi uvodnim izjavama. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman drugi, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman treći, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četiri, za, protiv, suzdržani, odbija se. Pet, za, protiv, suzdržani, odbija se. Šest koji za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedam za, protiv, suzdržani, odbija se. Osam za, protiv, suzdržani, odbija se. Devet za, protiv, suzdržani, odbija se. Deset za, protiv, suzdržani, odbija se. Deset, jedan za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzrani, odbija se. 13 za, protiv, suzrani, odbija se. 14 za, protiv, suzrani, odbija se. 15 za, protiv, suzrani, odbija se. 16 za, protiv, suzrani, odbija se. 17 za, protiv, suzrani, odbija se. 18 za, protiv, se, Odbija se. Konačno glasanje. Otvaram elektroničko glasanje. Zatram glasanje. Usvaja se. Čestitam. Sljedeća tema, izvješće Gerling. ograničen područje primjene za zrakoplovne djelatnosti. Počnemo s kompromisom prvim. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 12. Ne glasali smo zajedno 11. i 12. Ispričavam se, to nisam spomenula. Kompromis treći, tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 137. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 82. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na tran 10. I amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. tre 13. Tko je za? A, Otpada, dobro. Ne razmatramo ga. Amandman 17. Tko je za? I to ne razmatramo. Amandman 91. Je li ovaj razmatramo? Hvala. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman Kompromis peti. Tko je za? protiv, suzrani usvaja se. 99. amandman, tko je za, protiv, Suzdržani, odbija se. Amandman 100. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 101. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 19. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 102. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 103. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Nekoliko stranica dalje. Imate amandman 125. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 126. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Tran 12. Tko je za? Protiv. Ispričam se. Kompromis sedmi. Tko je za? Protiv suzdrani, usvaja se. Sudni 38. amandman. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Tran prvi. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 24. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se i tredan. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru i 1. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 27. Tko je za? Protiv? protiv, suzdržani, odbija se. tre dva tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 28, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. tre tri tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Provjerimo tre 3, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 29. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 30. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 31. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Tran 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman prvi u dva dijela. Tko je za? Prvi dio. Protiv. Suzdržani. Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. Trideset tri tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Trideset četiri tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Trideset pet tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Trideset šest tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Trideset osam tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. I tre četiri, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis deseti, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četrdeset tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 6 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio otpada. Prelazimo na 52. 52. Tko je za 52? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 55. Tko je za? 55. Dakle, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šest koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 koji za, protiv, suzdržani, odbija se. I 30. <laughs> Glasamo ili ne? I 30. 10. Tko je za? Protiv, Suzdržani? Nisam vidjela da li socijalisti izjeli ruku ili ne. Jeste li za ili protiv? Onda se usvaja. Amandman. Želite provjeru? Dobro. Otvaram elektroničko glasanje za i 10. Zatram glasanje. Usvaja se. Amandman sedmi Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Osmi Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 65. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 66. za, protiv, suzdržani, odbija se. 68. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 69. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno elektroničko glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I se. Hvala i čestitam. Nadam se da ste spremni za sljedeće glasovanje. Izgleda da ima još mnogo toga. Sljedeća točka na redu je glasovanje o LULU u Amandman 94. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Prva provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 101. Jedan nula jedan. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 14 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1.18. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 134, drugi dio. Glasujemo zajedno sa GRI 21, drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 136 za, protiv, suzdržani odbija se. 138 za, protiv, suzdržani odbija se. 1.38. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 1.41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9.17. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 1.48, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1.47, želite li provjeriti 148, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sto četrdeset sedam tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 158. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 159. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo 159. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Agri 26. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 160. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 161. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ova dva se ne razmatraju, dakle prelazimo na kompromis 16a, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo ako želite, budući da je to kompromis. Kompromis 16a, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 16b. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. ITRE 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. i ITRE 33. Tko je za? Protiv? suzdržani. Nisam sigurna koja je povratna informacija. Socijalisti, ne znamo. Nisam sigurna, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Glasujemo o ITRE 33. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Gospodin Linz, izvolite. Kompromis 5. Imam stranicu broj 17 ovdje, ne znam je li to isto kao i kod vas. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo o 247 i Agri 41 zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 248. Tko je za? Protiv? Odbija se. 249. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 250. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo 250. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 251, 252. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 253. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 254. Za. Protiv suzdržani odbija se. 255 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani usvaja se. 258 za, protiv, suzdržani odbija se. ITRE 38 za, protiv, suzdržani usvaja se. ITRE 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. I 340 za, protiv, oprostite, kaže predsjedateljica, kompromis broj 12, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I 340 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. I 342 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. stranica 22 kod mene, Agri 53. Tko je za? Agri 53, protiv, suzdržani, odbija se 292. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. I 31. Za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo i 31. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I tre dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 pet. za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo broj 48. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. I tre sam za. Protiv. Provjerit ćemo, provjerit ćemo i treo sam Neki nisu pokazali svoje opredjeljenje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 49 za, protiv. Provjerit ćemo 49, otvaram glasovanje. Čudni se savezi sklapaju ovdje, izgleda. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58, 59, to se ne razmatra. Dakle, Agri 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 se ne razmatra. Prelazimo na broj 67. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 74. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. tre 12. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Agri 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. I 13 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. I 13 čini mi se da se usvaja. I 13 otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se. 76 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 77 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 85 za. Protiv. Suzdržani. Čini mi se da se odbija, ali provjerit ćemo. 85 Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 86 koje je za. Protiv. Provjerit ćemo 86. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 10 Tko je za. Protiv suzdržani, usvaja se. ITRE 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. ITRE 17 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. ITRE 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 99. Za? Protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo. 99. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. 911. Za? protiv, suzdržani, odbija se. 9.12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada imamo konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam i hvala svima. Uh, this, uh, uh, um, Time smo zaključili naše glasovanje. Sljedeća točka na dnevnom redu je predstavljanje estonskog predsjedništva. Ministar zaštite okoliša bit će s nama, ali on dolazi tek u 11 sati, tako da moramo prekinuti sjednicu do tada.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

Hvala Dobar dan još jednom, kolege i kolegice. Evo, započnemo s drugim dijelom sastanka, nije još popodne. Molim vas da zauzmete svoje mjesta. Sljedeća točka na dnevnom redu je razmjena gledišta s ministrom zaštite okoliša Estonije, Dakle, gospodin Sim Kisler koji predstavlja estonsko predsjedništvo. Kao i obično, na početku predsjedništava mi raspravljamo o prioritetima za predstojeće razdoblje. Drago nam je što možemo obavijestiti ministra što smo danas e, izglasali dokument o zrakoplovstvu i o LULUCF-u. E, vjerujem da ćete vi tijekom vašeg predsjedništva uzeti u obzir važna okolišna pitanja i pitanja zaštite okoliša. Nekoliko je dokumenata na našem programu i Pozdravljam pozitivnu suradnju koju nadam se ćemo imati s vama u pogledu guranja ovih važnih zakonodavnih akata. Pozdravljam vas još jednom. Imate riječ, molimo vas da nas obavijestite o svojim prioritetima. Hvala predsjednice. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, Drago mi je što sam danas e, na sastanku ovoga odbora kako bih s vama raspravljao o tomu kako zajedno možemo potaknuti provedbu e, programa za okoliš Europske unije kako bismo zaštitili dobrobit europskih građana, a istovremeno osigurali da naše aktivnosti ostanu u mogućnostima e, ekološkog podnošenja naše planete. Estonija se pridružila Europskoj uniji 2004. godine. Ovo je prvi puta imamo čast predsjedati Vijećem Europske unije. Mislimo da je to velika čast i kako bismo obilježili ovaj povijesni trenutak, dozvolite mi da se obratim vama na svom maternjem jeziku, na estonskom. Na početku sljedeće godine Estonija će obilježiti stotu obljetnicu. Naše predsjedništvo se događa istovremeno. Mi želimo eh, predsjedništvo sada preuzeti, ali to smo trebali učiniti prije šest mjeseci. To je sada veliki izazov to e, znači da moramo odlučno djelovati kako bismo u ovim teškim uvjetima tijekom našeg predsjedništva djelovali za naše zajedničko dobrostanje i naše zajedničke ciljeve. Učinit ćemo sve što u našoj moći kako bismo efikasno i konstruktivno djelovanju po pitanjima koje su nam prirasli srcu. A sada prelazim ponovno na engleski jezik. Danas je svjetski dan stanovništva. Trenutno na svijetu je 7,5 milijardi stanovnika na ovoj planeti u skladu sa nedavnim procjenama UN-a sada e, će se povećavati stanovništvo i do 2050. će biti 10 milijardi stanovnika. To je katastrofalno zamisliti e, ako budemo zadržali trenutne obrazce proizvodnje i potrošnje. E, sada trebamo prijelaz na resursno efikasnu niskougljičnu kružnu ekonomiju. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, htio bih e, podcrtati da mi smatramo kako je parlament ključni partner u zakonodavnom procesu i pozdravljamo e, plodonosnu suradnju sa ovim e, zastupnicima, zastupnicima ovog odbora. Želimo konstruktivni dijalog kako bismo došli do najboljih regulatornih rješenja. Naši prioriteti za e, vijeće ECOFIN obuhvaćaju, pardon, vijeće okoliš obuhvaćaju klimatske promjene, e, kružnu ekonomiju i ekonovaciju. Pitanja vezana uz zdravstvo i sigurnost hrane biti će predmetom prezentacije kolege Evgenija Osinovske koji je ministar zdravlja i rada. Prijedlozi o kojima ću ja govoriti uključeni su kao prioritetna pitanja na zakonodavni program Europe za 2017. godine. Estonija će graditi na onome što su radili e, malteški kolege i koliko god je moguće gurat ćemo pitanja koje su sada na našem stolu. Djelovanje u borbi protiv klimatskih promjena je najveći prioritet koji imamo. Esonsko predsjedništvo marljivo radi na e, guranju predloga za europski okvir za energetiku i klimu za 2030. godinu, što znači da moramo smanjiti emisije stakleničkih plinova za barem 40% sljedećih 10 godina. Započet ću sa kamenom temeljcom europske klimatske politike, to je sustav trgovanja emisijama. Sada kad smo ponovno krenuli dalje, moći ćemo biti i produktivniji u našem djelovanju. E, obećavajuće su perspektive zato što moramo imati jaki sustav trgovanja koji će biti svrsishodan i dovešće nas do ciljeva koje smo si zadali za 2030. godinu. Što se tiče emisije zrakoplovstva, želimo započeti i zaključiti, nadajmo se, trijaloge. E, to je prikladan trenutak da vam čestitam na uspješnom izglasavanju jutros. S naše strane možemo reći da je Malteško predsjedništvo osiguralo pregovarački mandat u lipnju i mi smo spremni angažirati se s parlamentom što prije. Postizanje sporazuma je ključno kako bismo osigurali pravnu sigurnost za prijevoznike i kako bismo pokazali europsku podršku u odnosu na globalnu mjeru koja se planira u sklopu sporazuma sa ICAO-om. E, sada je pravi trenutak i mi očekujemo plodonosnu suradnju s izvjestiteljicom gospođom Julie Gerling u pogledu oba prijedloga o ETS-u. Također bih htio reći koliko cijenimo to što je gospođa Berling posjetila Estoniju u svibnju i što se susrela s našim timom. Pogledajmo sada e, područja koja nisu uključena u sustav ETS-a. Drago mi je što je parlament napredovao u tom pogledu. Čestitamo izvjestitelju gospodinu Gerbrandiju, zato što je sigurao mandat za trijaloge u pogledu uredbe o raspodijeli napora. Također priznajemo odličan posao koji je odrađen u pogledu uredbe o cf u pod vodstvom izvjestitelja gospodina Norberta Linsa. Čestitam na e, uspješnom glasovanju jutros. S naše strane E, želimo postići kompromis u vijeću. Naš cilj je postići opći pristup u listopadu započeti trijaloge prije kraja e, našeg predsjedanja. Što se tiče programa o klimatskim promjenama, e, tu su važna međunarodna pregovaranja. Europska unija imala važnu ulogu u posredovanju kod Pariškog sporazuma. Cijeli svijet gleda na Europu kao e, nekoga ko će voditi provedbu Pariškog sporazuma. U tom pogledu COP23 u studenome bit će važan kamen temeljac u globalnom djelovanju za zaštitu klime. Esensko predsjedništvo se koncentrira na e, postizanju ciljeva iz radnog programa e, u Parizu i Pogotovo ćemo se koncentrirati 2008. 18. na pospješujući dijalog. E, to će biti predmet rasprave na neformalnom ministarskom sastanku u Talinu. Drugo težište našeg predsjedništva bit će prijelaz na kružnu ekonomiju. Trenutno smo u procesu pregovaranja o paketu otpadu koji će biti temelj za kružnu ekonomiju koja je resursno efikasna i nisko ugljična. Estonsko predsjedništvo prepoznaje visoku tehničku prirodu ovog paketa i želimo se posvetiti radu na izbalansiranom sporazumu. Želim pohvaliti izvjestiteljicu gospođu Simonu Bonafé zato što je odradila impresivan posao vezan uz ovaj vrlo kompleksan e, skup prijedloga. Istovremeno pozdravljamo prijedloge komisije koji će predstavljati sljedeću fazu paketa o kružnoj ekonomiji. To je prijedlog o plastici, ponovnom korištenju otpadnih voda i sučelju kemikalija E, proizvoda i zakonodavstva o otpadu. To se očekuje sljedeće e, tijekom ove godine. Osim toga, Estonsko predsjedništvo želi naglasiti važnost ekoinovacije u prijelazu na kružno gospodarstvo. Zajednički prioritet za naše trojno predsjedništvo sa Bugarskom i Austrijom. Zajedno želimo konstruktivno djelovati u poticanju ovog pitanja na europskoj razini. U četvrtak ćemo već imati neformalni ministarski sastanak u Talinu gdje ćemo se usredotočiti na transparentnost proizvoda, pametne gradove i financiranje održivog rasta. Posvetit ćemo mjesec listopad ekoinovaciji i ugostit ćemo razne događaje o digitalnim i prirodnim rješenjima. Na samom kraju mi želimo usvojiti e, zaključke predsjedništva vijeća u prosincu. Na kraju razdoblja našeg trojnog predsjedništva 2018. godine očekujemo da ćemo imati razvijen integrirani e, pristup za dosljednu politiku proizvodima. Osim toga, želimo jačati ulogu potrošača, uključujući javni sektor, koji bi mogao stvoriti veću potražnju za ekoinovativna rješenja kroz zelenu i kružnu javnu nabavu. Naša koncentriranost na ekonovaciju u skladu je sa širim ciljevima održivog razvoja, kao što piše u agendi 2030. Pozdravljamo aktivno stajalište parlamenta i nedavnu rezoluciju o tom pitanju. Cijenimo eh, ono što je gospodin Seb do sada učinio po tom pitanju i njegov angažman. Vijeće je usvojilo zaključke u lipnju i mi pozdravljamo dalje djelovanje komisije, komisije kako bi se uočili jazovi u politikama Europske unije i predložila strategija za provedbu. Na samom kraju moje prezentacije htio bih reći da kao prvo i osnovno estonsko predsjedništvo želi e, polučiti velike rezultate kroz prijedloge o smanjenju emisija i kroz paket o otpadu. Također želim naglasiti da smatramo kako su članovi ovog odbora vrijedni partneri u postizanju ovih ciljeva. Hvala na pažnji. A sada ću rado odgovoriti na vaša pitanja i saslušati vaše komentare. Hvala. Thank uh, Najljepša vam hvala ministre na ovom izlaganju. Prije nego što krenemo s raspravom, Ovdje je i gospodin Dimov, ministar okoliša Bugarske, u pripremi za sljedeće predsjedanje koje će preuzeti onda Bugarska. Dakle, dobrodošli. Sada ćemo krenuti s pitanjima koordinatora naših političkih klubova. Prvo, u ime Pučana, gospodin Lize. Hvala lijepa, predsjedateljice, puno hvala e, do predsjedniče e, na vašem radu i doprinosu. Svjestan sam da što se tiče klimatskih klime i pitanja koja se odnose na klimu stavljate u prvi plan, jer doista nakon najava Donalda Trumpa da Sjedinjene države istupe iz Pariškog sporazuma, važno je postizati naše ciljeve. To je jasan i stav Pučana. Međutim, smatramo da industrije koje rade s novim tehnologijama ne smiju biti protjerane, da tako kažem, iz Europe. Tako da tu moramo u trijalogu e, za ETS pronaći dobru ravnotežu. Što se tiče ambicija, obje institucije su nešto ambicioznije od komisije. Parlament bi želio ukidanje certifikata od početka sljedećeg razdoblja. Radi se o 300 milijuna certifikata na razini naše zemlje, tako da mislim da vi kao predsjedatelj vijeća ćete morati pregovarati o tome. Što se tiče zaštite, ovdje je važno naglasiti da naša poduzeća trebaju imati mogućnost dobre e, procjene ukoliko se odmah ne kvalificiraju za popis carbon leakage i želimo svakako povećati broj besplatnih certifikata. Parlament kaže 5%, to je za moj klub jako, jako važno i zbog toga bih volio da nam vijeće tu izađe u susret i ne inzistira na 2%. posto e, čuli smo i izglasovali upravo izvješće gospođe Gerlingo o zračnom prometu i tu bismo voljeli biti ambiciozniji, moramo možda povezati ove dvije teme ako unutar Europe želimo pojačati, poboljšati zračni promet, to možemo iskoristiti kako bismo smanjili sukob između vijeća i parlamenta o pitanjima premještanja e, ugljično intenzivnih industrija. Radi se o problemu certifikata, dakle moramo se dogovoriti između 2 i 5%, pa tu 1% jako puno znači. I molim lijepo da i to uzmete u obzir vezano za ono što smo upravo odlučili. Što se tiče luluce EFA i podjeli na napora. Ja vas doista molim da ne smanjujete razinu ambicije, jer to bi za pariški sporazum i za međunarodnu situaciju predstavljalo doista opasnu raspravu. Hvala lijepa. Puno hvala. Sljedeća je gospođa Dali u ime SID-a. Hvala lijepa predsjedateljice, dobrodošli ministre. Vrlo je pozitivno vidjeti da Estonija želi raditi na stvaranju svjetlije budućnosti za Europsku uniju na otvorenjoj inovativnoj ekonomiji koja će ujedno i štititi okoliš. Ja sam pregledala vaš program, pogotovo onaj dio koji govori o uključivoj i održivi ovoj Europi. Mi socijalisti i demokrati se svakako slažemo s vašim naporima za smanjenje stakleničkih plinova kao što je dogovoreno Pariškim sporazumom. I naravno na svim je institucijama Europske unije zajamčiti da se krećemo prema progresivnim ambicioznim ciljevima i da doista nemamo samo lijepe riječi na papiru koje tada ne prelaze nikada u dijela. Međutim, vam postaviti jedno pitanje koje se odnosi direktno na vaš program i na izlaganje koje ste održali. Vrlo sam pozitivno ocijenila što ste rekli da kanite završiti za vrijeme vašeg predsjedanja trijalog o ETS emisijama u zračnom prometu. No što će biti sa ETS pregovorima? Kako će se trijalog razvijati? Trijalozi traju već dosta vremena. Čini se da se tu neke stvari odugovlače. Dakle, ne ide sa onom brzinom kojom smo željeli. Spomenuli ste i cestovni promet, tu želite aktivno djelovati, tako da bih vas zamolila nešto više informacija o tome. I ono što je još bilo zanimljivo u vašem programu jeste da ste spomenuli cilje poticanja rasprave o i te okolišno prijateljskim rješenjima. Govorili ste i o platformi te prelazu na kružno gospodarstvo. Bilo bi zanimljivo čuti više detalja o ovom dijelu kako bi nam bilo jasnije koji su točno vaši prijedlozi s tim u svezi. Hvala. Hvala gospođo Dali. Gospođa Gerling, izvolite EKR. Hvala lijepa. Osobno želim najsrdačniju dobrodošlicu ministru na sastanak našeg odbora danas. Jasno je da mene najviše interesuje onaj dio prijedloga oko ETS-a. Hvala vam e, što ste nas uvjerili da će estonsko predsjedništvo raditi na tome. Vi ste vrlo kratko e, preuzeli predsjedanje pred možda samo tjedan dana, ali drago mi je da ćete preusmjeriti situaciju ne samo, e, ne što se tiče smjera, već što se tiče brzine, jer doista nam treba e, brže djelovanje i prema zračnom prometu i prema ETS pitanjima. Radi se o rokovima koji istječu u listopadu. Imamo imperativni zadatak e, završiti to u određenom roku tako da možda možemo raditi paralelno na oba pitanja i dovršiti istovremeno ali gotovo istovremeno. Mislim da zato postoje dobri razlozi. Peter Lizer je aludirao na naše potrebe, a to je interoperabilnost između ova dva pitanja. No, istovremeno smatram da bez obzira na razlike ne trebamo trošiti vrijeme, razlike se neće smanjiti s vremenom, bolje je rješavati ta pitanja i drago mi je da je to ujedno i stav estonskog predsjedanja. rijetko se vidi ovakav dugi popis zakonskih prijedloga koji će imati doista veliki učinak i na okoliš i na gospodarstvo. Tako da ću iskoristiti ovu priliku i zaželiti vam puno sreće u tim vašim naporima. Mi ćemo pomoći. Imam jedno pitanje. Većinu pitanja e, ste već odgovorili, ali radi se evo o jednom manjem pitanju, a to je promicanje sinergije, sinergije između ovih paketa. Dakle, ovdje imamo ne samo dva ETS paketa, već imamo LULU-CF, imamo podjelu napra i slično. Dakle, mislim možda da jedan od manje uspješnih elemenata jest koordinirati sinergiju između ovih paketa. Dakle, tretirati ih jedinstveno. Vrlo često imamo suprotnosti i sukobe između jednog i drugog paketa i tu vidim pravu priliku za vas. Pa se pitam, znate li možda, imate li možda neku viziju kako ćemo do kraja procesa imati jedinstven, koherentan paket? puno. Hvala gospođo Grlung, gospodin Gebrandi, Alde, hvala lijepa predsjedateljice i puno hvala ministre Kisler što ste došli k nama i predstavili vaš program na nadolazećih šest mjeseci. Posebno se veselim vašem predsjedanju pod Posjetio sam vaše web stranice i vidio da se prezentirate na jako lijep način i na vašoj vrećici imate neke zelene elemente, ali kada vrećicu preokrenete ona je potpuno zelena šuma je ovdje otisnuta. Vjerujem da isto vrijedi i za vaš program koji je ponegdje zelen, ali kada ga zapravo pogledamo izbliza, on je ambiciozno zelen. I, i iskreno se nadam da je tako. Imam dva pitanja. Prvo, bioraznolikost, zeleni pristup. Znamo da nikad nećemo postići ciljeve naše strategije za bioraznolikost do 2020. ako ne ubrzamo naše napore. Komisija je učinila svoj dio, ali što se tiče države članice, imamo potpunu tišinu, potpunu šutnju. Pa se pitam što ćete tijekom vašeg predsjedanja učiniti. Možda možete uvjeriti vaše kolege na neki način. Dakle, radi se o bioraznolikosti i poljoprivredi. Moje drugo pitanje se odnosi na klimatske promjene i jasno na, na podjelu napora u tom smislu. Svi vidimo što se događa u svijetu. S jedne strane Trump, s druge strane Turska. Turska koja se odjednom premišlja u odnosu na Pariz, nadamo se da se neće predomisliti, vrlo je važno da ostanemo u Europi jedinstveni i da šaljemo jasne signale na sljedećem kopu u Bonu. No, imamo jedino jasni signal sa strane Europske unije ako na vijeću u listopadu dogovorimo opći pristup. A listopad će doći vrlo brzo, e, pa se pitam jeste li optimistični s tim u svezi, što činite da biste ostvarili opći pristup po različitim klimatskim pitanjima, a pogotovo e, po pitanju podjela napora i to sve do listopada. Hvala lijepa. Gospođa Konečina, Guje. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Pozdravljam ministre na našem današnjem sastanku. Jako mi je drago što se pružila mogućnost e, zajedničke rasprave i posebno mi je drago što ovdje imamo i predstavnike Bugarske koja će sljedeće predsjedati nakon Estonije. Provjerila sam sve prioritete koje ste ovdje naveli, ali politika je naprosto umjeće mogućeg. Tako da se nadam da smo se oko toga mogli složiti. Imamo jako puno dokumenta, jako puno materijala i fajlova koji se međusobno isprepliču i povezani su. Tako da će predsjedništvo morati finalizirati te dosije i zbog toga je kontinuitet ključan. Jedino na taj način ćemo ostvariti opći pristup koji će biti uspješan. Dakle, slično kao i kolege koji su govorili ranije, a jučer je to pokazano i na trijalogu, dakle, vjerujem da ćemo biti u mogućnosti završiti trijalog o ETS-u, a to bi bilo iznimno važno, jer se to pitanje vuče već određeno vrijeme to zbog različitih razloga. Dakle, kako bismo završili ETS i kako bismo imali opći pristup za LULU-CF, mislim da će to biti nužno učiniti jer svi ovi materijali vode prema zimskom energetskom paketu i zato je zainteresirano vaše predsjedništvo svakako. Tako da je moje pitanje sljedeće. Kako vidite napredak u odnosu na zimski energetski paket? Jer mi se čini da su sukobi tamo veći nego u LULU-CF i ETS pitanjima, ali istovremeno je sve jako isprepleteno i povezano. I kako kanite rješavati te probleme? Kada je bilo predstavljeno vaše predsjedanje. Naravno, uzela se u obzir i vaša geopolitička pozicija tako da vi morate povezati e, vašu državu sa električnom europskom mrežom povezati dakle sjever i jug pa se pitam kako ćete napredovati u tom smislu i možemo li vam pomoći hvala lijepa zeleni gospodin Ekaut hvala lijepa Hvala ministrima koji su došli, hvala ministru koji nam je dao uvid u vrlo ambiciozan program. Nitko još do sada nije imao takav opsežan popis za samo četiri mjeseca paket o e, kružnom gospodarstvu, paket o energetici. Nadam se da vi imate učinak i na taj dosje, jer kao što je gospođa Konečina rekla, radi se o vrlo povezanim pitanjima i ne smijemo sve ostaviti samo ministrima energetike. Naravno, u Bonu imamo sljedeći sastanak na vrhu vezano za klimatska pitanja. Jako mi je drago da Evropsko vijeće daje snažne izjave vezano za implementaciju Pariškog sporazuma nakon što je Trump odstupio. Vrlo je važno dati taj signal. Ali imam pitanje o vjerodostojnosti. Jer ukoliko Europa stalno govori koliko je važno provesti Paris, tada se postavlja pitanje ali što Europa doista čini da se doista provodi Pariški sporazum. Tu možemo imati puno pitanja, ali idemo se usredočiti samo na jedno, i to na pitanje Lulu CF-a. E, nadamo se da će vijeće postići dogovor o Lulu CF-u u listopadu, ali isto tako znamo da u pregovorima postoji čitav niz skliskih pitanja na koje Europa ne mora odgovoriti zbog onog ponora koji se smanjuje, a to treba svakako uračunati, uračunati ako želimo implementirati Pariz. Ja ću sada pročitati članak peti Pariškog sporazuma, dobro je nekad čitati taj sporazum. Članak 5. kaže, stranke moraju poduzeti aktivnosti da bi zaštitile i proširile ponore i rezervoare stakleničkih plinova. Kako ćemo to učiniti ako nemamo računanje, računovodstvo, e, izračunavanje koje je ispravno? Dakle, moramo paziti da tu ne postoje nedostaci, će tek tada EU poštivati članak 5. Pariškog sporazuma. Ukoliko ne, tada ćemo imati doista problem o vjerodostojnosti. Istovremeno ćemo se žaliti da na Trumpa, a sami nećemo primjenjivati iz Pariški sporazum. Hvala lijepa. Hvala predsjednice. Hvala i vama ministre što ste došli pred ovaj odbor. Odlučili ste se fokusirati na borbu protiv klimatskih promjena i prvenstveno sporazumom iz Pariza. Već nekoliko mjeseci mi u Europskom parlamentu bavimo se tim sporazumom i osudom okolišne politike politike Donalda Trumpa, no bilo bi vrijeme u svakom slučaju da primimo na znanje povlačenje SAD-a iz ovog sporazuma i izvučemo zaključke. Moje pitanje, razmišljate li o novoj međunarodnoj akciji u okviru organizacija čije su članice Sjedinjene države. Ovdje mislim na okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, o to i još nekim organizacijama koje su u potpunosti nadležne za borbu protiv klimatskih promjena. Uzgled bude rečeno, jedan od glavnih ciljeva estonskog predsjedništva jeste promoviranje kružnog gospodarstva. Konkretno vi želite bolje upravljanje otpadom. Nadam se da će Estonija imati dobre prijedloge, imajući na umu da se vaša predsjednica Talin eh, eh, pokazala ambicioznom i uspješnom zadnjih godina. Dakle, htjela bih čuti koje to prakse želite dijeliti i predložiti drugim državama člancama glede upravljanja, odnosno gospodarenja otpadom. Hvala. Najljepša vam hvala. Ovime zaključujemo prvi krug pitanja i dajem naravno ministru mogućnost da odgovori. Izvolite. Puno vam hvala, gospođe i gospodo. E, uzet ću naravno u obzir sve vaše primjedbe i komentare. Vidim da ste ocijenili naš program vrlo ambicioznim i da ste prepoznali sve tehničke i pravne probleme koji još uvijek stoje pred nama. Ja vam svakako mogu zajamčiti da ćemo učiniti sve što je u našoj moći unutar vijeća. A opće pitanje koje sam čuo je što možemo učiniti. Možemo imati doista jako puno bilateralnih sastanaka možemo se sastati, razgovarati sa svim državama članicama što se nas tiče i pronaći rješenja na taj način. Isto, e, vjerujem, e, je moguće i za proces trijaloga. Tu moramo biti strpljivi, pronaći vremena i uložiti trud u postizanju rezultata. A što se tiče vaših konkretnih pitanja, prvo pitanje gospodina Liza. Gospodin Lize je govorio o svim dosjeima koje se odlose na klimu. Počeo je sa ETS-om, počeo je sa zračnim prometom i ja mogu reći da sam već spomenula da imamo mandat za pregovaranje koje smo dobili u lipnju još za vrijeme predsjedanja Malte. smatramo da je vrlo važno brzo doći do dogovora po ovim dosjejima zbog toga da operateri mogu normalno raditi i zbog toga da Evropska unija ima globalne mjere prije 2021. u okviru ICAO-a. Svi Detalji će naravno biti raspravljeni na trijalogu. A čuo sam i vašu zabrinutost. S jedne strane, dakle, kako zadržati ambiciju cijelog programa, kako s druge strane prepoznati rizike za određene industrije koje će biti zajedno s nama u ovom procesu. Gospođa Dali i gospođa Gerling pitale su o klimatskim dosjejima. Kao što sam i spomenuo, kanimo dostići opći dogovor vezano za LULUCF i za podjelu napora. Želimo ova pitanja zajednički raspravljati. Uh, a zajedno sa prijedlogom revizije ETS sustava, dakle, te prijedloge smatramo doista važnim, vitalnim za provedbe našeg političkog okvira za klimu i energiju do 2030. Gospođo Gerling, vi ste u pravu, postoji sinergija između klimatskih fajlova ili dosjeja i tu moramo svakako to uvijek imati na umu tijekom naših pregovora i pronaći mogućnosti za postizanje e, rješenja. Gospodin Eichhout e, pitao je konkretna pitanja vezana za LULU-CF. Kao što sam spomenuo, predsjedništvo će intenzivno raditi na nacrdu uredbe UCF i zajedno s revizijom uredbe za ETS i podjelu napora mislim da možemo zadovoljiti obveze države članica i Europske unije u odnosu i na EF vezano za Pariški sporazum. U pregovorima smo pokušavali zadržati ambiciju s jedne strane i pronaći ravnotežu istovremeno. Svakako vođenje računovodstva je nešto što je jako važno i ključno. Kalkulacije i izračuni moraju podržavati naše ciljeve i učinit ćemo sve što je naše moći kako bismo izbjegli sve nedostatke ili rupe koje ste spomenuli. Mr. Gerbrandi Mr. Eichhout uh, pointed out the importance of the international climate. Gospodin Gebrandi i Kaut govorili su isto tako o važnosti međunarodnih klimatskih pregovora. Predsjednik Donald Trump je nedavno najavio izlazak iz Pariškog sporazuma i to je bio veliki udarac procesu pregovora. Ali s druge strane, ohrabreni smo odgovorom većine međunarodne zajednice, naravno tu ubravajam i Evropsku uniju i države članice, ubrajam također i poslovne subjekte i sve druge dionike koji su ponovili snažnu pripadnost Pariškom sporazumu i njegovoj provedbi. Isto tako javljaju se pojedinačne države Sjedinjenih država i neki gradovi koji žele nastaviti smanjenje stakleničkih plinova. Što se tiče Kopa 23 koji će se održati u studenom u Bonu, radit ćemo na tome da Evropska unija da važan doprinos operacionalizaciji Pariškog sporazuma i dizajnu svih elemenata ishoda. I kao što sam spomenuo ovdje, definitivno najbolje što možemo učiniti jest postići uspjeh i dogovor oko toga na sastanku vijeća u listopadu. Gospođa Tonano je postavila pitanje o paketu vezano za otpad. Hvala na tom pitanju. Mi jesmo odlučni nastaviti pregovore s parlamentom. Želimo postići politički dogovor do kraja ove godine. Primjeri najbolje prakse iz Estonije mogu poslužiti drugima, a pogotovo u području upravljanja otpadom. Tu želim naglasiti naš depozitni sustav za ambalažu. Taj sustav je operativan još od 2005. godine. I mnoge države članice kao i dionici su nas već posjetili i pokušali naučiti na tom primjeru kako organizirati e, pitanje otpada ambalaže. Gospodin Gebrandi i gospođa Konečna e, postavili su pitanja o e, zimskom energetskom paketu. Estonsko predsjedništvo se obvezuje zajamčiti kvalitetan, uravnotežen i učinkovit zakonski okvir, te ćemo svakako postić, pokušati postići neke praktične rezultate. Nastavit ćemo tamo gdje je Malta stala. Estonija će nastojati ostvariti napredak u paketu čista energija s posebnom pozornošću na tržište električne energije što je ključno za izgradnju energetske unije. To bi bilo sve. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Sada ponovno dajem riječ kolegama za drugi krug pitanja. Prvi govornik je gospođa Pirik. Hvala vam predsjednice. Hvala ministre. Imam jedno pitanje koje još nije postavljeno, a koje mi se čini jako važnim. Tu se radi o Europskoj komisiji. Naime, 6. lipnja 2017. predstavljen je plan djelovanja o prirodi, gospodarstvu i tu imamo četiri zakonata prijedloga koja se revidiraju o prirodi. Vidjeli smo neke prijedloge na vlastnu inicijativu, program održivog eh, djelovanja na Sjevernom moru, Dakle, moje pitanje je kako će ovo predsjedništvo, kako će se opirati i boriti problemima s kojima je suočena poljoprivreda i ribarstvo i kako ćete razviti i urediti probleme koje imamo, s kojima suočavamo u područjima Natura 2000. Dakle, doista se pitam kako ćemo raditi, treba razgovarati sa e, organizacijama koje se bore zaštitu prirode jer tu se radi o jako stručnim e, stvarima i pozivam vas da se susretnete sa udrugama poljoprivrednika i udrugama koje se bave zaštom prirode. Ja ću ponedjeljak ići s Angelom Merkel e, susresti se sa ribarima i susresti se s njihovim predstavnicima Roberto de Cadrosa ići će u nizozemsku. Znate, moramo razmisliti kako s time baviti. Mi se zalažemo zaštitu prirode, da, ali ne smijemo se zadovoljiti zaštitom prirode, a da ne razmišljamo kako to radimo. Moramo imati na umu i socioekonomsku prirodu i sve što se tiče prirode. Hvala gospodin Parnjö, potpredsjednik, sljedeći govornik. Hvala ministar predsjednice, hvala ministre. Dakle, kao što ste rekli u uvodnom izlaganju, šest mjeseci vaše predsjedovanja bit će šest važnih mjeseci e, za borbu protiv klimatskih promjena. Tu se ne radi samo o COP23 u Bonu u listopadu, već ćemo imati međunarodni sasnak na vrhu o klimi u Parizu koji je najavio franski predsjednik Republike Emmanuel Macron prigodom zadnjeg sastanka skupine G20. Dakle, ovo je sudbonosno razdoblje i kao što ste i sami rekli, predsjednik Trump e, odlučuje povući se iz sporazuma iz Pariza, usprkos jednoglasnom protivljenju diljem svijeta, i znamo da su radi o osobito izolacionističkoj i protekcionističkoj politici. Znamo da svijet gospodarstva i 30 od 50 američkih savjetnih država i civilno društvo u SAD-u mobiliziraju se tamo protiv te odluke Donalda Trumpa. Dakle, mislim da Estonsko predsjedništvo tijekom ovih šest mjeseci mora pokrenuti inicijativu u smjeru napredovanja Kopa 23 i sastanka na vrhu u Parizu, dakle da se ide u zajedničkom smjeru, zajedno dakle sa američkim eh, poduzećima, saznim državama i gradovima koji su pak odlučili držati se sporazuma koji je potpisao predsjednik Barack Obama u prosincu 2015. Dakle, gospodine ministre, koji su, koje su vaše namjere kako bi ovaj dijalog, eh, pozitivni dijalog sa Amerikancima, odnosno sa Amerikancima koji eh, će ići u smislu sporazuma iz Pariza, dakle kako namjeravate djelovati s njima u narednih šest mjeseci. Hvala, gospođa Grlin ponovno. Ne? Dobro, hvala. Gospođa Meissner, izvolite. Hvala lijepa predsjedateljice, hvala lijepa ministre. Imam jedno pitanje koje se odnosi na temu komunikacije komisije vezano za upravljanje oceanima, ocean governance. Sjeverno more nije ocean, ali je to veliko more. Imamo jako dugu obalu. Vi imate dugu obalu i sigurno ste kao ministar u to uključeni. Hoćemo li imati neki sastanak vezano za e, konferenciju o oceanima? Čujem da će se to održati na Malti, a ne u Estoniju. No, moje pitanje je kako ćete govoriti e, o dobrom stanju mora. To je tema koja je važna i za vaše more. Vi naravno živite na Sjevernom moru. Sjeverno more je sada u stanju koje ima 0,1% emisija sumpora i tako dalje. To nije loša situacija u odnosu na druga mora, ali situacija baš nije ni sjajna. Hoće li to odigrati kakvu ulogu tijekom vašeg predsjedanja? hvala gospodin Hvala predsjedateljice, hvala ministre što ste nas danas posjetili kako bi nam nešto rekli o svom vrlo ambicioznom programu. A sada moje pitanje. Gospodin Sepp Dens je dao svoje izvješće i zatražio od komisije da se usredotoči na emisije metana metan je 25 puta štetni za klimu od CO2. Mi znamo da metanski plin prije svega biva proizveden e, od strane e, velikih e, stočnih farmi fondova stoke. Želite li se ciljano baviti smanjenjem emisija metana? Jeste li dovoljno hrabri kod smanjenja uzeti u obzir i smanjenje stočnog fonda. Smanjenje stočnog fonda bi imao i druge pozitivne učinke. Ja ću vas podsjetiti na opterećenje podzemnih voda, na gubitak bioraznolikosti, na multirezistentne klice koje se rađaju zbog intenzivnog stočarstva. Hvala vam. Thank Najljepše hvala. Gospodin Farija ima riječ. Hvala, predsjednice. Dragi gospodine Kessler, želim vam dobrodošli na sastanak našeg odbora. Hvala vam na vašem uvodnom izlaganju, inicijativi visokoj ambicioznosti Estonije glede bore protiv klimatskih promjena, sada kada su Sjedinje države ukazale na svoju namjeru da se povuku iz Pariškog ugovora e, i kao što je kolega rekao imamo veliko e, protivljenje e, cijelog društva i brojnih gradova. No, kao što znate, u rujnu Europska komisija osvojit će strategiju za plastiku kako bi se smanjio pomorski otpad i mi očekujemo rokove za buduće zakonodavne mjere i za upravljanje posjećim politikama i alatom. Dakle, problem je naći globalni odgovor. Skoro milijun e, boca zbaca svake minute i to je veliki problem, i velika opasnost klimatske promjene. Dakle, kao ministar e, za okoliš jedne obalne države, možete li nam reći koji su konkretni prioriteti i mjere estonskog predsjedništva kako biste dali doprinos zaštiti naših oceana i morskog eh, i pomorje i što ćete dakle eh, poduzeti do sljedeće konferencije oceana. Hvala. Hvala sada gospođa Hvala predsjednice i hvala vama ministre što ste nam se pridružili danas, želim reći par riječi o sustavu trgovine emisijama i solidarnosti. Solidarnost u Europskoj uniji u okviru klimatskih politika znači da cjelokupno društvo treba dati svoj doprinos našem zajedničkom naporu u borbi protiv eh, klimatskog eh, zagrijavanja. Svi sektori imaju odgovornost, to podrazumijeva i pokriva i sektor pomorstva koji jedini danas nema ciljeve za smanjenje svojih e, emisija. Sve emisije očekuje se da će porasti do 250 za 250% do 2050. A to nije prihvatljivo. Stoga, nakon što je parlament predložio da i sektor pomorstva bude uključen u sustav ETS, ukoliko e, međunarodna pomorska agencija ne donese e, odluke, e, obvezuće odluke 2023. Dakle, surdalnost podrazumijeva da nitko ne, ne, zaostaje, ne možemo isključiti određene skupine tijekom puta, osobito ne ljudi i regije na koje najviše utječe energetska tranzicija. Stoga parlament je predložio pravedni, fond za pravednu tranziciju kako bi se obrazovalo, pružile nove mogućnosti za e, zapošljavanje i stvaranje novih radnih mjesta i poslovnih djelatnosti, kako niko ne bi zaostajao u ovom postupku tranzicije. Dakle, moje pitanje jest što vijeće radi na ovom važnom dosijeu tranzicije u okviru dosija ETS-a. Hvala sada, gospodin Uh, ja, eh, herr minister. Hvala lijepa i dobrodošli gospodine ministre. Gospodin Gebrandi, vas je pohvalio, pohvalio je vašu vrećicu, a ja hvalim vašu kravatu. Svaki put dobijemo kravatu koju obično ne možemo iskoristiti, ali ova je bila baš lijepa. Hvala vam puno. Što se tiče kopa 20 i tri. To će doista biti test. Vidjet ćemo što će reći Sjedinjene države, možda i Turska i netko drugi. Morat ćete izgraditi nove saveze. Možda je došlo vrijeme da napravimo visok u koaliciju, koaliciju visokih ambicija. Ja s velikim zanimanjem slušam što ste rekli o eko-inovacijama. To je područje gdje Estonija može puno toga dati, puno doprinijeti. Što se tiče ekodizajna, mi smo imali tu direktivu koja nam omogućuje da od samog početka proizvodi budu ispravno napravljeni i tu doista imamo velikih potencijala. Digitaliziranje proizvoda, usluga, tu Europa mora ponuditi više. E, postavio bih vam jedno pitanje o zaštiti prirode. Imamo akcijski plan, ali nemamo novaca. Za vrijeme vašeg predsjedništva počinje novi e, višegodišnji financijski okvir i rasprava o njemu. Trebamo hitno više novca za bioraznolikost, a poljoprivredne politike od prvog na drugi stup treba e, zapravo prebaciti novac kako bismo ga i imali dovoljno. Hvala vam. Hvala, gospodin Brennan. Hvala, predsjednice. I ja vas želim pozdraviti. Ja sam eh, britanski socijalist, eh, eurozastupnik i tim prije sam zadovoljan što vas vidim danas, jer suprotno bismo morali slušati Michaela Gova. No, idemo dalje. Prije samo dva sata ovdje smo glasali o korištenju zemljišta, prenamjeni zemljišta i šumarstvu u CF-u i tu su neki ljudi koji su htjeli razvodniti prijedlog komisije, no njih smo jasno porazili. Dakle, samo želim potvrditi ovo što je rekao Bas iz Reda Zelenih. Da li ćete, molim vas, tijekom vašeg predsjedništva postavljati se da se držimo prijedloga eh, o Lucefu. u To se ne smije razvodniti niti na razni vijeća, niti ovdje u parlamentu, a, eh, gdje ćemo pravovremeno o tome glasati na plenarnom zasjedanju. Eh, postoje neke stvari koje podržavaju klube zastupnika, a to je poticaj zgradarstva korištenjem e, drveta. E, to je jedan najučinkovitijih načina da se bori protiv e, klimatskih promjena jer drvo je puno bolje i imamo osam emisija cjelokupnih emisija koje potiču od proizvodnje cementa, betona. Danas je najviša zgrada od drveta u Kanadi, 18 e, zgra, e, katova. Tu se radi sekvestracija, dakle, ugljika i evo, u Beču ćemo imati 24 katnicu, to će biti sljedeće godine zaključeno, to će biti najviša drvena, e, zgrada od drveta na svijetu. Dakle, moje pitanje je da li biste mogli koristiti svoje vrijeme e, tijekom predsjedništva da potičete zgradarstvo od drveta u Europskoj uniji, jer čini nam se da Što. E, to više drveta imamo kao resursa, to manje imamo zgrada koje su izgrađene od drveta. Na primjer u Švedskoj e, je takav slučaj. A to je nešto što se može promijeniti. Dakle, da li biste mogli poticati zgradarstvo, e, izgradnju zgrada od drveta? To bi bilo e, jako dobro došlo u okviru Lucefa. Hvala vam gospodine Branan. Da li se još netko želi javiti za riječ? Ne, onda smo time zaključili drugi krug pitanja, a ministre, pa vam dajem riječ da, da te odgovore. Hvala. Načete su brojne složene teme, no učinit ću sve što je moći kako bih pružio odgovore. Najprije sam dobio pitanje zastupnice Šrer-Pirik o uspostavi ravnoteže između očuvanja prirode i interesa svih dionika. Slažem se s vama da ukoliko želimo biti uspješni u postupku očuvanja prirode, moramo to uključiti sve dionike. i svi oni trebaju uvidjeti koja je svrha našeg djelovanja. Imajući to na umu, naravno moramo ih sve, sve dionike uključiti u sve tape postupka, moramo raspravljati o rezultatima u koje i učincima koje to može imati u socijalnom životu i utjecaju na razne sektore industrije. Jedino ako o tome budemo raspravljati na taj način, možemo ih e, privoliti da budu na našoj strani i na taj način ćemo biti uspješni. Zaključci koje je usvojilo vijeće jasno podržava novi plan Europske unije za gospodarstvo i tražiti od komisije da nadzire e, ispunjenje akcijskog plana u suradnji s državama članicama i u suradnji sa europskim institucijama. I znam da je i Europski parlament podržao taj akcijski plan i pristup e, u kojem je pređeno na suradnja raznih dionika. Gospodin Prnje, gled vašeg pitanja o dijalogu sa sektorom industrije u SAD-u. Mogu vam reći da ćemo održati neformalni sastanak ministara za okoliš u Talinu već ovog tjedna. U petak raspravljati E, ćemo o stanju stvari na razne međunarodnih pregovora o klimatskim promjenama. Mi ćemo se baviti zasigurno temom uključivanja nekih drugih dionika u Sjedinjenim državama. To će sigurno biti tema razgovora i vjerujem da ćemo doći do zajedničkog stava i rješenja. Gospodine Farija, postavili ste pitanje o strategiji za plastiku. Kao što ste rekli, plastika nas e, okružuje svugdje danas. Slažem s vama, poslije neke procjene prema kojima ako nastavimo ovim ritmom mogu biti više plastike u oceanima nego riba. Tako da je krajnje važno djelovati po tom pitanju. Strategija za plastiku bit će korisno, e, koristan instrument u tom smislu. Mi čekamo na rezultate rada komisije koja radi na izradi strategije za plastiku, no paket mjera za gospodarenje otpadom isto tako igra jako važnu ulogu u tome, tako da to ne smijemo smetnuti suma. Vi, gospođa Majsner, poslali ste pitanje o oceanima, općenito govoreći i o ulozi našeg predsjedništva s tim u vezi. Mi ćemo svakako sudjelovati u budućoj konferenciji o oceanima koja će se održati u Malti i mm, ja sam jako zadovoljan kada vidim da oceani dobivaju veću pozornost jer to je doista jako važno imajući na umu sve prijetnje kojima su oceani izloženi. Netko je rekao da, mi imamo dugu obalu u Estoniji jako nam je stalo do dobrobiti oceana i mora. Zatim, jako je važno baviti se provedbom cilja održivog razvoja broj 14. Konferencija o oceanima, konferencija Ujednjih naroda o oceanima održana u lipnju dala je, pružila je potrebnu pažnju oceanima. A naš e, bivši ministar za okoliš e, iz Estonije, Marko Pomeranc, e, bio je potpredsjednik te konferencije. Što znači da ćemo biti i dalje jako aktivni glede ovog pitanja. gospodine Branan. Poslali ste pitanje o LULCF-u. I priutili ste moju pozornost na potrebu da i dalje budemo ambiciozni u tome. Ovdje se radi o jako složenom dosjeu i puno toga treba uzeti u obzir. Što se tiče bolje korištenja drve i drvnih proizvoda, tu se zasigurno radi o jako dobrom rješenju za brojne države članice. To bi moglo predstavljati rješenje za neke od problema. Drago mi što ste spomenuli izgradnju zgrada od drveta, jer mogao bih reći da je i moja matična država Estonija jako uspješna u tom poslovnom sektoru. Estonija je vodeća zemlja Europske unije u izvozu e, kuća od drveta no moram priznati da je vaša primjedba isto tako e, točna, e, dakle mi izvozimo, jako smo ambiciozni, uspješni u tome, ali možda bismo i u svojoj zemlji mogli biti malo ambiciozni po tom pitanju, dakle izgradnje zgrada od gospođe Gutland. Posle pitanje o, sustavu trgovine emisijama i o različitim sektorima o transportu. Razumijem e, što hoćete reći i da, tu imamo problem. Istina je da se različiti sektori transporta mogu zabrinuti glede mogućih e, nejednakosti u postupanju između sektora. I to može biti problematično i to se tiče i zrakoplovnog prometa, željezničkog prometa, pomorskog prometa. U svakom slučaju smatramo da što se tiče pomorskog prometa moramo naći globalno rješenje i o tome se treba raspravljati na razini Međunarodne pomorske organizacije. Gospodin Lajnen, vi ste poslali pitanje o održivosti financijskih resursa u financiranju zaštite okoliša, očuvanja okoliša. Da, slažem se da je to ključno pitanje, jako važno u novom financijskom okviru, dakle treba vidjeti što se tu može napraviti. Mi bismo tu također trebali razmotriti prioritete o eko-inovativnosti, znači valjana rješenja kako to financirati, kako financirati ekološki inovativne projekte. Kako ih e, podići na noge i vidjeti jer vjerujem da bi dobri programi podrške mogli napraviti veliku razliku. Postavljam se također i pitanja o energiji, o paketu mjera za energetiku, i to su još neka pitanja koja su u nadležnosti mojih kolega u estonskoj vladi. Ako dopustite, poslaću vam pisane odgovore na ta pitanja kako biste dobili dodatne informacije s tim u vezi. Toliko od mene. Hvala vam hvala najljepša ministre što ste danas došli. Želim vam puno uspjeha tijekom vašeg predsjedništva i računamo na vas da uvjerite kolege da jedino radeći zajedno možemo napredovati na najbolji mogući način glede ovih važnih dosija na kojima radimo. Hvala još jednom i želim vam puno uspjeha. Hvala vam, hvala vam na suradnji.